Za početak bih usvojio dnevni red. Nitko, koliko znam, nije tražio da se izmjeni dnevni red, znači usvojenje, hvala. Ja bih vam dao i neke obavijesti u vezi Brexita. Zbog činjenice da Ujedinjena kraljevina napušta Europsku uniju, izmijenit će se sastav parlamenta u našem pododboru neće biti izmjena u broju članova, još uvijek ćemo imati 30 članova. Napustit će nas četvero britanskih kolega. A želim pozdraviti Doprinos tih kolega životu našeg pododbora i ovog parlamenta želim im reći koliko nam je žao što odlaze. Evropska unija bez Ujedinjene kraljevine neće biti ista, stoga im želim najveći mogući uspjeh i sreću u budućem eh, profesionalnom i privatnom životu. Također želim reći da gospođa Izuminu Kamicu koja je pomoćnica e, tajnika Ujedinjenih naroda e, je pristala u ponedjeljak 27. siječnja doći na naš odbor. To će biti prilika da s njom razmijenimo mišljenja o ugovoru o neširenju nuklearnog oružja i preispitivanju tog e, sporazuma. Također Sada želim prijeći na točku 3 dnevnog reda, dakle usvajanje zapisnika sa sastanaka 12. i 21. 11. te dva sastanka u prosincu. Ako nema primjedbi, smatramo da je to usvojeno. A sada pozdravljam naše govornike, osobito glavnog e, tajnika vojnog odjela, e, dakle gospođa Marko San, koji je zadužena za logistiku u planiranju i vođenju operacije e, francuske vojske i pukovnika iz dakle vojnog atašeja iz Estonija u Francuskoj. Oni su pristali sudjelovati u našoj razmjeni mišljenja. Nekoliko uvodnih napomena 11.1.2000 2015. godine Francuska je pokrenula operaciju s nekoliko stotina vojnika kako bi pokušala zaustaviti širenje islamističkih militanata a 1.8.2014. E, ta je operacija proširena. Operacija je u Sahelu. Dakle, 16.000 vojnika e, je također razmišteno u Maliju. Nakon toga borba protiv džihadističkog terorizma bila je neumitna doživjeli smo uspjehe Međutim, e, taj problem se raširio na pet država Sahela. Danas u Maliju operacija koju je započela Francuska u kojoj sudjeluju Ujedinjena kraljevina Estonija i Danska. Dakle, u pet zemalja Sahela zemlje su se dogovorile i imamo e, pet misija iz 22 države članice Europske unije. Dakle, mogli bismo pomisliti da toliki broj e, trupa u toliko zemlja će lako omogućiti Maliju da e, preuzme kontrolu, ali to, tome nije tako imali smo tragične gubitke, pa je 13. siječnja organiziran sastanak na vrhu gdje je ponovo potvrđeno da međunarodna i evropska prisutnost u Sahelu je tamo zbog toga što je Sahel to tražio, te se tražilo da pojačamo našu prisutnost tamo. Sada bih gospođi Markosom dao riječ. Sigurnosna situacija u Sahelu je alarmantna unatoč svih napora Europske unije. Puno hvala, dobro jutro. Hvala na ovom pozivu. Dakle, govorit ćemo o četiri pitanja. Prvo, o opća sigurnosna procjena, zatim dva važna sastanka e, u ponedeljak odbor za vanjske poslove e, koji je raspravljao o Sahelu e, i sastanka u Kupovu. Zatim imam neke zaključke koje mogu iznijeti. No, da bih e, e, objasnila pozadinu. U ponedeljak ministri vanjskih poslova Europske unije su raspravljali o Sahelu i tijekom posljednje godine imali smo intenzivne političke rasprave na vijeću. U svibnju prošle godine održan je niz sastanaka sa ministrima vanjskih poslova, sa ministrima obrane a zatim e, smo održali raspravu e, i sa ministrima za razvoj i suradnju. Ove intenzivne rasprave tijekom posljednje godine su se odvijali e, uz vrlo tužnu pozadinu. Vidjeli smo da je sinoć bio teroristički napad u Burkini Faso. Više od 30 civila je ubijeno. Ako pogledamo brojke koje sad imamo e, u nedavnim napadima, Više od 5400 e, afričkih e, vojnika je poginulo i preko 4000 civila. Ovo je sigurnosni problem, ali također i politički problem. Dakle, bilo je važno što smo održali e, sastanak u Kovu u Norčatu će se održati sastanak pet zemalja Sahela u veljači, a sada organiziramo sastanak na visokoj razini koji će se održati e, uz sastanak vijeća 26. ožujka ovdje u Briselu. Ono što želim reći je da e, ono što e, je rezultat FAC-a Dakle, rezultati naše analize su sljedeći. Mislim da je važno da otkad smo osnažili svoj angažman u Sahelu, radili smo e, preko svih sektora, imamo integrirani pristup, e, imamo politički angažman, diplomatski, sigurnosno obrambeni, i humanitarni te razvojni, e, a neke od zemalja bi također željele gospodarske aktivnosti, ali to se može vezati uz razvoj. Važno je za nas održati taj integrirani pristup jer situacija na terenu se neće riješiti samo vojnim putem, premda je to danas naša tema, već je potreban i humanitarni rad. Ono što sad znamo razmatrajući situaciju je da definitivno trebamo prilagoditi naš način rada u Sahelu i o tome će biti zanimljivo s vama danas razgovarati. E, imamo tri pitanja na koja se trebamo fokusirati, osobito na e, obzirom na zaključke e, vijeća za vanjske poslove. Dakle, prvi stup je politički stup. Trebamo više odgovornosti, više reforme, e, više reformi od nacionalnih vlada. To su siromašne zemlje, one nemaju kapacitete, ali ako pogledate tih pet zemalja, možemo o tome i kasnije razgovarati, uloge političkih vođa su doista važne. Također, e, želimo e, precizni razvojni, e, razvojnu suradnju, potrebno je više recipročnosti u načinu rada, treba ne samo e, pružati pomoć već vidjeti i reforme u tim zemljama moramo se ponovo fokusirati na e, hitne situacije koje su nažalost nova stvarnost u toj regiji. Moramo vidjeti kako ćemo se s tim nositi. Mi ponovo razmišljamo o svih četiri osovina e, politički, e, sigurnosni, razvojni i humanitarni, ali za nas summit G5 zemalja u e, veljači će biti važan. Mi smo s njima e, radili prošle godine e, da bismo razradili integrirani pristup za tih pet zemalja. Nekoliko riječi o samitu POU prošli tjedan vidjet ćemo da se na isti način razmišljalo Dakle, borba protiv terorizma, vojne operacije, drugo, e, sigurnost, e, treće, e, povrat državne kontrole i postoji niz inicijativa, ali vidjet ćete da je ovaj široki integrirani pristup ono što trebamo primijeniti i koordinirati. I na kraju, da bih zaključila, želim da raspravljamo i o sljedećem. Kada je riječ o vijeću za vanjske poslove, države članice žele više angažmana i bolji angažman u Sahelu. Drugo, postoji široka potpora za e, ishod samita u pou održan u Francusku i ona četiri stupa koje sam vam opisala. Nadalje, države članice smatraju da moramo imati e, pojačanu e, ulogu CSDP e, govori se o strateškim koracima koje sad poduzimamo i na kraju treba ponovo potvrditi integrirani pristup Europske unije ovoj ozbiljnoj krizi. Ona je odnijela suviše civilnih života i života vojnika i na temelju toga se pripremamo za konferenciju 26. ožujka. Sada je potrebno analizirati propuste u sigurnosnom sektoru i mislimo da ćemo se e, na to fokusirati u ožujku kako premostiti te jazove. Puno hvala. Govorili ste o integriranom pristupu Europske unije. Sada bi dao riječ generalu Putijenu e, kako bi nešto rekao o e, preispitivanju strateških planova Europske unije. U Maliju imamo vojske, dakle nismo udovoljili e, kvalitativnim ciljevima, imamo mandat, moramo se upitati kakav je to mandat. Treba osigurati kontinuitet e, tih e, vojska u Maliju. Trebamo ih pratiti što bolje možemo povezivati se s njima u e, središnje Maliju moramo uložiti najveće napore. Dakle, sada dajem riječ vama da nam kažete nešto o situaciji i o razmišljanjima. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala na ovom pozivu. Za mene je velika čast i zadovoljstvo dakle ima još nekih pitanja imam dvije različite dužnosti. Ja sam zadužen e, u vojnom stožeru i radim sa civilnim kolegama na političkoj i strateškoj razini. Istovremeno sam zapovjednik e, misija za obuku Europske unije, vojnu obuku u Africi. Pa ja ću vam sada objasniti sa vojnog stajališta koja je situacija, da ću vam i mali strateški pregled. U potpunosti se slažem sa svime što je rekla Brižito o situaciji i o pristupu Europske unije. E, dakle, integrirani pristup je iznimno važan za Europsku uniju. E, dakle, vojne postrojbe, odnosno e, paravojne postrojbe igraju veliku ulogu želim reći da nema razvoja bez sigurnosti, ali nema dugoročne sigurnosti bez razvoja. Dakle, to dvoje je međusobno povezano i e, to pokušavamo riješiti svojim integriranim pristupom ne samo sami već zajedno e, sa međunarodnom zajednicom sa francuskom pojedinim državama članicama i lokalnim prijateljima ako razmotrimo sigurnosni aspekt e, priliko često <laughs> Dakle, <laughs> ovo je bila neka vanjska intervencija. Dakle, e, sa operativnog i vojnog e, stajališta, ako pogledate cijeli zapad i sjever Afrike, to je jedan e, jedan jedini, jedno jedino područje operacija od zaljeva do Mediterana i to je vojni pogled na tu golemu regiju Afrike. Nestabilnost se pojačava ne samo u Maliju, već u Burkini Faso, Alžiru i drugdje i to je doista jako važno. A drugi element nestabilnosti proizlazi iz činjenice da postoje interetnički sukobi koji se pojačavaju. E, klasični primjer je središte Malija. Dakle, to ima vlastitu dinamiku i vrlo je teško izvana to rješavati. Kad je riječ o misije vojne obuke u Mali u Europske unije, nedavno je bila sedma obljetnica jer to je započelo 17. siječnja 2013. i prvi zapovjednik je bio sadašnji e, e, glavni zapovjednik u francuske vojske misija za obuku nije izvršna. Naime, mi ne možemo sudjelovati u borbama. Nismo naoružani, što ograničava naše aktivnosti. Naša uloga je obuka, savjetovanje i mentorstvo. Kao što je rekao e, predsjednik, mi smo obučili više od 10.000 vojnika Malija i nastavit ćemo te aktivnosti, ali sve više i više naših aktivnosti je fokusirano na savjetovanje što znači da u konačnici moramo imati održive oružane snage vlade Malija Dakle, treba e, naglasiti ne samo obuku, e, već i ustroj vojske, e, politiku, obrambenu politiku i tako dalje. Međutim, kada se sigurnosna situacija pogoršala, potrebe su se promijenile. Oružane snage se sve više angažiraju zbog nestabilnosti i imaju e, vrlo velike operativne zadatke tako da je teško usredotočiti se samo na obuku i e, davanje savjeta. Mi smo svoju aktivnost prilagodili tako da obuku provodimo na udaljenim mjestima, na primjer u Timbuktu, kako bismo mogli u određenim sigurnosnim okolnostima pomagati cijeloj zemlji. A sada smo razgovarali sa vojnom zajednicom kako poboljšati učinkovitost misije obuke, kako dati bolju e, potporu na bojštu, a to su eto vojne implikacije. E, sada se vode rasprave E, mi ćemo to prezentirati u vojnom odboru. Dakle, e, potrebno je biti prisutan, potrebna je trajnija prisutnost u cijelom Maliju. Moramo dati potporu e, pet sahelskih zemalja Dakle, to je više od 5 milijuna kvadratnih kilometara, to je pola veličine Europe. I također je važno podržati Burkinu Faso. Dakle, o tome sada razmišljamo, to je unutar našeg mandata u potpunosti se slažem sa ambicijom na visokoj razini, moramo biti trajnije prisutni, moramo učiniti više, ali naravno ovisni smo o državama članicama one bi se trebale angažirati i dati nam e, ljudske resurse, logističku potporu kad je riječ o e, medicinskoj njezi, zračnom prijevozu i tako dalje. mi očekujemo angažman država članica. Do sada smo imali potiškoća u regrutiranju dovoljno časnika, osobito onih koji govore francuski, što je jako važno za moj stožer kako bi mogli savjetovati malijance. Također nam je potrebna medicinska pomoć, zračni prijevoz, jer sve više primjenjujemo outsourcing kada države članice ne mogu nam dati potrebne kapacitete, onda se moramo osloniti na outsourcing. I na kraju bih zaključio svoju kratku izjavu ovime. Afrička, Afrika je za nas jako važna, osobito zapadna Afrika, regija Sahela i ono što mi tamo radimo je dugoročno ulaganje ne samo za Afriku, već i za nas. Moramo biti strpljivi. Ništa nećemo postići za jedan ili dva dana ili za jednu ili dvije godine. Ovo će trajati desetljećima. E, također ovo je pitanje e, strateške autonomije Europe. Odgovornost je Europe brinuti se za Afriku. Nitko to ne može bolje od Europe i to će za nas biti litmus test koji će pokazati jesmo li u stanju brinuti se za sigurnost zajedno s našim prijateljima u Africi. A mi e, vojno osoblje smo spremni podržati Europu u tome. Hvala. Merci beaucoup. E. Hvala lijepo. Htjela bih sada e, dati riječ admiralu Petri koji je dio ovog odbora i on će nam nešto reći o operaciji Barkane i E, e, detaljima. Hvala. Čast mi je, gospođo predsjedavajuća, e, pojasniti operacije francuske vojske u ovoj zoni. Dakle, radi se o Zahelu u emisiji koje je počela 2013. i zemlje Sahela su se E, nisu mogle obraniti i na njihovom teritoriju nastala je teroristička enklava i nastao je mozaik sa različitim skupinama koje su e, zauzele te zemlje. Radilo se i o oporbi vladi, ali i o prastarim etničkim e, sukobima. Bilo je i religijskih sukoba, dakle cijela lepeza različitih e, sukoba to je bila prisutna i Al-Qaida, ali i islamska država i džihadisti. Dakle, sigurno e, e, da ako tim skupinama damo slobodne ruke, oni će se e, pomaknuti još više prema jugu e, te zone i doći dalje do Nigerije, Togoa i e, e, imat će time više mogućnosti djelovanja protiv Europe kao što smo vidjeli na Bliskom istoku. Zatvaraju se škole u tim zemljama, nema državnih službi koje više rade. To recimo vidimo na primjeru Burkina Burkina Faso. Mi ih želimo e, suzbiti takve terorističke skupine. E, oni e, djeluju posebez bez cilja i plana napadaju bez napada, bez upozorenja na prethodne napade. Dakle, nose oružje i imaju i donekle potporu e, lokalnog stanovništva i to zatim podupire i ilegalnu trgovinu, a skrivaju se u nedostupnim područjima središnje e, regije, to je golema pustinja i, i dakle i, i neprijatelj se može lako skriti i nama je vrlo teško otkriti neprijatelja i neprijatelje mm, se snalazi u pustinji sa malo e, resursa i logistike i može se mm, služiti dronovima, internetom, telefonom E, to su jeftina sredstva koja su vrlo učinkovita i e, kako bismo se borili protiv ovoga neprijatelja. E, pokrenuta je operacija Barkan s ciljem pomaganja zemljama Sahela. To je bitno za sigurnost Malija, ali oslanja se na direktnu borbu protiv terorista, dakle neutralizacija određenih e, individua, ali i njihovih mreža i cilj e, je da ih se e, uništi, no želimo dalje i poduprijeti partnere kako bismo suzbili terorizam, a zatim E, želimo snažiti i lokalne snage kako bi sami se mogli e, boriti protiv terorizma. Barkane se proteže e, na području koja je velika kao površina Europe, to je golema zona. Imamo otprilike 15 kontrolnih točaka gdje imamo materijal imamo um, vođe uh, misije skupine. Imamo zapovjedna mjesta uh, i tu postoje otpornost uh, i posebice što se tiče zaštite zračnog prometa borbene snage imaju e, kapacitet za manevre i na zemlji i u zraku i mogu se kretati i u smjeru sjever ili istog-zapad. Imamo dakle zapovjedno mjesto, imamo borbene lovce, imamo logistiku dronove i e, različite mogućnosti e, transporta razno vozila, posebice E, u Maliju, u e, Maliju smo dobro logistički potkovani. Imamo tenkove, oklopna vozila, imamo e, skupinu helikoptera spremnih za desant. To se sve nasreću nadopunje drugim post postrojbama e, i drugih zemalja. E, imamo e, potporu Estonaca, Španjolska, zatim Njemačke. Tamo nam svaki tjedan su nam na raspolaganju različiti E, letovi, pomogli su nam i e, Danci, a imamo i afričku potporu e, recimo što se tiče logistike. Zatim ja ću kasnije nešto još reći o našim vezama sa drugim organizacijama možemo stalno djelovati na terenu i, i zonu, možemo dugoročno kontrolirati, to nam je krajnji cilj. Jer uspjeli smo mobilizirati mnogo vojnika, posebice u središnju Malije i u pograničnim e, zonama prema Nigeru koji poznaju teren. E, on, to je područje granice Nigera, Malije i Burkine e, Faso i tu smo se također koncentrirali jer je to e, kritično područje e, na samitu u PAU naš predsjednik je odlučio pojačati prisutstvo vojnih snaga jer teroristi i dalje napadaju i njihove akcije posebice E, idu prema jugu, prema Burkini Faso. Zbog toga je potrebno pojačanje e, snaga u misiji. E, postoje i posebne specijalne trupe koje, odnosno potrebe koje su suradnja nas i ostalih europskih zemalja podupiru Mali u, posebice u ovom području gdje imamo područje graniče, razgraničenja triju država. E, kako bismo opisali dalje svoj način rada, usko surađujemo sa snagama MINUSME i iz zemalja skupine G5 eh, Sahel je to bitno za svladavanje eh, terena i za nastavak misije Barkane posebice u okviru eh, misije razoružanja u okviru minusme i zadatak UN-a je e, vrlo neophodan i to je riziko zona i želimo preuzeti e, Barkana može e, nastaviti svoj rad na osnovu tog rada UN-a na samitu je rečeno da zaista je potrebno ojačati snage E, što se tiče zemalja e, G5 Sahela, nadamo se da će u budućnosti ove zemlje e, biti u stanju to biti bolje. Te zemlje su se udružile već 2014. kako bi se borile protiv terorizma te one nude 5000 vojnika i taj se broj vojnika stalno povećava. 2017. imali smo šest misija i akcija i broj tih akcija se povećavao svake godine za jednu, dvije. To su napori zemalja G5 Sahel. No, same ne mogu riješiti probleme. kad kad nedostaje volje da ih se potpore, e, volje da ih se podupre, zato je Barkane prisutna ovdje, mi im uvijek možemo asistirati i, e, i to je nekakva vrsta e, povratnog jamstva. Naši su prijatelji učinkoviti u toj regiji ako znaju da je Barkane tu e, sa svojim lovcima i može im pripomoći. To smo vidjeli kod raznih napada koji, nažalost, e, e, snag koje bilo napada u kojima su zemlje Sah, GP Sahela izgubile mnogo vojnika i mi smo tu morali na kraju uskočiti. No, ako nam se ne obrate, ne možemo im pomoći. Moraju nam se na vrijeme obratiti da bismo im e, e, pomoći. Htio bih e, reći da je ovakva misija smislena samo ako ju prati i napor za razvojnom e, strategijom, e, ako je prate diplomatske i konzularne aktivnosti. Mi smo e, o tome raspravljali na samitu i dakle cijela se strategija sastoji od e, vojne e, e, razine, zatim izgradnja obrambenih mogućnosti, onda razine koje se nastiču samo indirektno, a to je razvojna pomoć i podupiranje povratka stanovništva na ta područja. Evo, to je sve potrebno kako bi e, regija ostavila krizu iza sebe. Hvala, admirale. E, e, naveli ste zemlje koje sudjeluju u u misiji Barkane, naveli ste je Estoniju i ja bih e, dala e, riječ sada kolegi iz e, Estonije. Molim vas, recite nam kako vi procjenjujete situaciju i kakva su vaša iskustva. Evo ja sam ovdje bio prije nekoliko mjeseci kad smo govorili o ovim misijama kao prvo e, Estonija e, doprinosi sigurnosti regiji e, Sahela u okviru ove međunarodne operacije. Estonija šalje vojnu pomoć od samog početka ovog konflikta sudjelujemo već u akciji MINUSMA i Barkane. Mi e, e, podupiramo međunarodne e, mazi u, Sahelu, dakle Barkane, MINUSMA, a Estonski parlament je odobrio da možemo poslati 50 svojih vojnih E, dužnosnika i mm, mi e, idemo na e, angažman od po četiri mjeseca. A zakonski okvir je poziv Malija, ali to je bilo bitno, odnosno ključno da sudjelujemo u E, misiji Barkane. Mi smo e, dugo pregovarali sa vlastima Malija, ali smo e, uspješno zaključili taj proces i zaista cijenimo pomoć Francuske imali smo i dosta iskustva sa ovim afričkim zemljama, može se reći. 2020 Estonija će i dalje poslati još više e, postrojbi u mali u okviru e, operacije Markane već u ljeto se pripremo e, za slanje specijalnih postrojbe na to područje sve, sve ukupno gledano što e, e, mi imamo vrlo pozitivne iskustva e, u suradnji sa francuskim vojnim osobljem, no u detalje naše postrojbe imamo jedan vod, imamo na tom području pokrivamo oko radijusa 20 km. Radimo poslove zaštite i izazovi. Možemo reći da e, njih više klima nam je bila izazov. Naši su i vojnici bili u Afganistinu, e, Afganistanu i Iraku. Rekli su da je to ništa prema klimi u Maliju jer su prvi put stigli u kolovozu sada su se naučili e, na ove klimatske uvjete. Zatim, jasno je, je da je e, tu jezična barijera, mi ne znamo baš dobro francuski, a francuskim vojnicima malo je teže komunicirati sa estoncima na engleskom, ali već smo u godinu i pol dana nešto malo naučili, pa naravno ide sve bolje. Interoperabilnost, e, vi ste u okviru NATO-a. Na to smo već navikli e, radeći i u Europskoj uniji i u NATO-u. I koliko se sjećam, e, u Iraku Afganistanu su surađivali sa britanskim snagama, sad smo imali manjih e, problema koje smo uspjeli prevladati. I na kraju, što se tiče logistike, mi nemamo zrakoplovstvo i teško e, nam je to pokriti. Do danas e, smo se, smo se služili Talina, Istambula, e, kad bismo letjeli, sada ćemo probati ići drugom rutom Dakle, dobili smo dozvolu od e, vlasti Nigera, smijemo koristiti njihov teritorij za iskrcavanje svojih postrojbi. Hvala Francuskoj na potpori I mislim i nadam se da će se situacija u ovoj regiji e, poboljšati u nadolazećim godinama.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 mogućnosti da vam se obratim, bit ću maksimalno kratak. Prvo nekoliko stvari na koje bih podsjetio na temu zemljopisnog aspekta. Evropljani u ovom ili onom obliku, kao i Ujedinjeni narodi, nacionalne snage i tome slično, pod zastavom Unije, djeluju na raznim područjima, a zapravo nema prostora gdje u toliko kojoj mjeri nazočna Evropska unija, odnosno aspekti iz Europe kao ovdje. To bih želio naglasiti. E, važno je uvidjeti značaj ovog područja. E, puno je kolega bilo u Strasburu prošlog tjedna koji su dosta oštro e, govorili o situaciji na Bliskom istoku, govorili su da moramo biti vrlo čvrsti na Bliskom istoku, krijući se pritom e, i za Amerikanaca. Ne želim razgovarati na taj način. Dakle, e, postoji prostor za rad u Sahelu i mi imamo aktivnosti koje u Africi postoje. Prema tome postoji prostor za sve one koji se žele uključiti. Nadalje, žao mi je da gospođa Markinson više nije ovdje. Slušao sam ono što smo čuli iz EAS-a, službe za vanjsko djelovanje. Želim naglasiti da strategija za Sahel postoji već devet godina. Dakle, to je devet godina. Tamo 2011. godine u Ožujku Europsko vijeće je djelovala. 27 tada država članica, budući da Hrvatska još nije bila članica. 27 članica potpisalo je strategiju na temu Sahela i tamo imamo što šta na temu sigurnosti, razvoja i tome slično. To je dakle bilo prije 2013. i prije pojavljivanja džisegardističkog problema. Devet godina kasnije mi dalje pokušavamo izmišljati toplu vodu na neki način. I u redu, neke stvari mogu funkcionirati s vremenom. Međutim, pogledamo li zbivanja u proteklih devet godina, temeljna pitanja kao što su sigurnost, razvoj, rad sa lokalnim akterima, sve to imamo već godinama, ako ne i desetljećima. Prema tome, Pojavljuje se tu određena frustracija. Želimo li uključiti ljude, određene stvari treba učiniti. E, par komentara i pitanja sada s moje strane. Na temu vojnog aspekta, kao što smo čuli, jasna je veličina ovog izazova. Nažalost, dosta je tu i razočaranja kad je riječ o snagama samih sahelskih zemalja nemamo čarobni štapić i čudotvorno rješenje na raspolaganju. Čuli smo i samog admirala, a čuli smo i razne intervencije iz Francuske. Tražiti od zemalja Sahela ima drastično manje resursa i kapaciteta od nas, da djeluju na jednak način na razvoj zajedničkih snaga, to je stvar koja predstavlja golem izazov i trajaće dok ne dođemo do željene razine efikasnosti. Povrh toga to su i nacionalne razlike. Ponekad to ne uviđamo u pretjeranoj mjeri. Gledamo sa Helka kao golema područja, međutim Burkina, Čad, Mali, Niger, Mauritanija, to su zemlje koje uključuju razne senzibilitete. Razni su tu aspekti koje treba uzeti u obzir, pa i kad je o oružanim snagama riječ. Ne želim nikoga vrijeđati, međutim u Burkini Faso vojska je u katastrofalnom stanju. Gledamo li Mauritaniju, pa onda s druge strane Čad, Mali i njihove snage. Velike su tu razlike od zemlje do zemlje. Nije nimalo lako osigurati efikasnu suradnju među tim akterima. To će trajati godinama. E, možda smo i previše idealistični. Smatramo li da mm, će novac kao takav omogućiti poboljšanje učinkovitosti procesi u kojima smo trajući još godinama. Zatim to je pitanje razvojne pomoći. Golemu pomoć te vrste pružamo tim zemljama. Ne želim karikirati, međutim, odete li u Mali, razvojna pomoć u osnovi odlazi u mjehur od sapunice u tržištu nekretnina u Bamaku. Pogledamo li sjever, stanje je bitno drugčije. Dakle, nesposobnost države da pruži osnovne usluge poput obrazovanja, zdravstvene skrbi i pravosuđa svojim građanima, to je ono što zapravo hrani terorizam. Džihadisti mogu regrutirati, navačiti nove ljude, budući da malijska država ne može osigurati elementarne usluge. I onda sami građani Malija putem svojeg djelovanja u zajednici moraju to činiti. Mi trošimo milijarde i postoje određene analize što učiniti. Međutim, lokalna tijela ne rade što je potrebno. E, onda imamo s druge strane optužbe za neokolonijalizam. To je golemi problem koji neće biti tek tako riješen u kratkoročnom razdoblju. S druge strane, zemlje primateljice moraju shvatiti da postoji uvjetovanost pomoći koju pružamo. Ukoliko se nešto ne može ili ne želi primijeniti na terenu određeni programe, jer recimo nisu u skladu s njihovom domaćom političkom agendom, onda to nećemo podupirati. Postoji manipulacija mišljenjima kad je riječ o neokolonijalizmu Francuza i drugih, a to je apsolutno neprihvatljivo. Pomoć se pruža radi osiguranja dobrobiti tih ljudi na terenu, a ne radi dobrobiti poreznih obveznika Unije. Prema tome, određene stvari su nužne. Imamo neke stvari već godinama identificirane kao slabe točke. Situacije postoje gdje nema ni jedne škole ili zdravstvenog centra, niti pak suda. Mi ne možemo na taj način nastaviti djelovati. Da kako da onda novačenje sa strane terorističkih organizacija predstavlja golem problem? Par pitanja sada s moje strane. Kad je riječ o mirovnom sporazumu, odnosno sporazumima, a i vojnim sporazumima, očito je da imamo sporazume koji definiraju vojnu suradnju i u okviru djelovanja. Mislim da postoje određeni nedostaci u tom pogledu. Stoga se postavlja pitanje gdje smo mi sada kad je riječ o tim mirovnim sporazumima. Jer to je način kako stabilizirati mali. Amerikanci su najavili da će se povlačiti iz Afrike. Riječ je o iznimno zabrinjavajućem zbivanju. Čak i uzimajući u obzir da govorimo o relativno slaboj nazočnosti, odnosno slabačnosti, e, nazočnosti niže razine. Mi nemamo ključno logističke kapacitete u tom području, prema tome uvelike ovisimo, recimo, obavještajnim aktivnostima Amerikanaca u tom dijelu Afrike kao i šire. Prema tome, imate li kakve informacije na temu povlačenja američkih snaga? Hvala lijepa na ovim iznimno strašnim komentarima s vaše strane. A sada socijalisti i demokrati. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Doista, ovo pitanje iznimno je složeno. Nisam pretirano optimističan kad govorimo o sedmogodišnjem razdoblju i sudjelovanju vojnih snaga, odnosno našem sudjelovanju putom vojnih snaga. E, s jedne strane imamo impresivna zbivanja, s druge strane postoji tu i razlozi za pesimizam. Imamo djelovanje u Somaliji, Srednjoafričkoj republici, Maliju već neko vrijeme. Imamo i vojna djelovanja u Maliju i drugdje. Moje pitanje tiče se dubljih razloga, aspekata, odnosno pitanja stanovništva. Možda bismo trebali iznova promisliti vlastite aktivnosti, gledajući sveobuhvatan pristup i potporu u cijelini. Možda bismo trebali učiniti nešto više. U pododboru smo razgovarali o dodatnim resursima, o autonomnom uključivanju nas kao europljana u pogledu vojnog, vojnog sudjelovanja. Koje bi bile vaše sugestije za nas? Kako bismo mogli na aktivniji način pomoći primarno kroz vojno sudjelovanje. Možda mandat nije dovoljno snažan za evropske misije ili za misije obuke. Kolega iz Francuske rade puno toga sa svojim saveznicima, međutim, nakon sedam godina mi zapravo imamo više gubitaka života u toj regiji. New crisis a upravo smo čuli od vas što što na temu novog vala krize, tako reći. Prema tome, po svoj prilici odnosi sa lokalnim stanovništvom nisu u, najboljoj, u najboljem stanju i kao da nema dovoljno kapaciteta za zaustavljanje agresije. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Izvolite. Grupa Renew. Hvala lijepa svima koji su nam se obratili jutros na ovu iznimno značajnu i urgentnu temu kad je urgentnosti riječ, e, ona je tu već e, dugo, mm, i desetljećima praktički, a možda ćemo se s tim problemom suočavati od desetljeću koje dolazi, naročito ukoliko naš e, odgovor ne bude pravovremen i adekvatan. U pitanju je sigurnosni izazov na evropskoj razini, ne samo lokalno. Pitanje je trenutka kad bismo u ovom ili onom obliku mogli svjedočiti utjecajima raznih tipova na evropskoj razini. Moje pitanje stoga bi bilo sljedeće. O kakvoj reakciji je riječ sa strane država članica? Što se učinilo nakon odvijanja održavanja konferencije u regiji? Jeste li optimistični kad je riječ o budućim pozitivnim reakcijama država članica u smislu posvećivanja vojnih, političkih ili sigurnosnih aspekata sudjelovanja u zajedničkim djelovanjima. Što mislite o tome drugim riječima? Zamolio bih vas za komentar. I također, kad pogledamo ono ključno pitanje nedostatnih resursa, je li to riječ o ljudskim resursima, govoreći o vojnoj reakciji ili je riječ o materijalnoj osnovi, dakle što je to što nam u najvećoj mjeri nedostaje. Kad je riječ o vojnom aspektu djelovanja. Čuli smo koliko je bitna izgradnja kapaciteta i državnih institucija, to je itekako točno. Ukoliko nam elementarne stvari nedostaju, zapravo i ne možemo očekivati opipljive rezultate u smislu pozitivnih promjena. Dakle, ukoliko nemamo škole na terenu, ukoliko nemamo elementarnu zdravstvenu skrb, lako je manipulirati mišljenjima ljudi u lokalnoj zajednici. Dakle, naša razvojna pomoć e, treba biti preusmjerena put izgradnje državnih kapaciteta u godinama koje dolaze, kako bismo mogli u bliskoj budućnosti vidjeti pozitivne rezultate, odnosno pozitivnu promjenu. U protivnom vrtjet ćemo se u krug i stanje na terenu neće se mijenjati. Čuli smo čvrstu poruku u pozadinskom dokumentu e, gdje se navodi kako dolazi do kritičnog smanjenja prihvaćanja u javnosti. Ne znam zbog čega se spominju baš konkretno francuske trupe, međutim, očito je, čini se da francuske snaga nailaze na potporu javnosti. A kako stoje stvari sa međunarodnim snagama, evropskim ili snagama UN-a? Je li riječ o doista nezadovoljstvu u javnosti zbog francuske nazočnosti ili bilo kakva strana nazočnost predstavlja nešto što lokalna populacija promatra kao negativnu pojavu u toj regiji? Jer tu onda dolazimo do raznih nivoa planiranja političkog djelovanja. I na kraju, biste li mogli reći nešto više na temu suprotstavljenih snaga, dakle onih koji se bore protiv snaga vlade i naših snaga. Tko su ti ljudi? Je li riječ o strancima? Jesu li u pitanju ljudi koji zapravo borave preko granice, naročito su to bitni mali Burkina Faso i Niger? Dakle, je li riječ o jednostavnoj mogućnosti prelaska granice, gdje onda strani borci dolaze preko granice, predstavljaju regionalnu prijetnju? Je li riječ o ljudima koji su plemenski bazirani u djelovanju? I na kraju, kad je riječ o tom pogošanju sigurnosne situacije, u kojoj mjeri ona utječe na migracijsku krizu, takozvanu? Dakle, borili se protiv ti koji se protiv nas bore kao lokalno stanovništvo, jesu li uključeni u trgovanje ljudima, u krijumčarenje prijenvoz e, migranata put Europe, budući da je to u pitanju i značajan izvor prihoda putem kojega se može što šta financirati. E, to bi bilo moje završno pitanje. Hvala lijepo. Hvala lijepa, gospodin Besesko. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. E, s obzirom da koristim e, engleski, ali i druge jezike, mislim da će mi biti najlakše nastaviti na rumunjskom. Pročitao sam izvješće revizorskog suda kad je riječ o aktivnostima u regiji Sahela. Njihov pristup odnosi se s jedne strane na pripremu misije, a s druge strane na reakcije zemalja primateljica pomoći. To je izvješće vrlo je negativnog karaktera. Prilično je jasno da gubimo vrijeme s nekim partnerima tamo. Uzmemo li ozbiljno u obzir izvješće, odnosno mišljenje revizorskog suda. Što možemo učiniti ako korisnici europskih misija ne žele pružiti pomoć? Dakle, s jedne strane ulažemo i sredstva i vojnu pomoć. S druge strane, korisnici toga kao da nisu ni najmanje zainteresirani za to. Takvo je barem moje razumijevanje mišljenja revizorskog suda. Mislim da politička intervencija treba biti prva na dnevnom redu kad želimo pojasniti što zapravo korisnici naših intervencija žele. Regija Sahela golama golema, kao što smo čuli od generala nije moguće koristiti snage kako bi se nametnula neka rješenja kad imamo samo 4500 ljudi na raspolaganju na takvom području. Dakle, želimo li biti, djelovati kao evropljani, određene stvari su potrebne i svakako nametati stvari ne možemo. Trebamo se umjesto toga usredotočiti na solidarnost kad se radi o intervencijama u Sahelu. Francuska nosi glavninu tereta u tom kontekstu. Možemo promotriti i povijest kako bismo naučili određene lekcije. Neke zemlje imaju više kapaciteta od drugih, postoji mogućnost većeg uključivanja. Mislim da trebamo apelirati na ljude u Europi sahelska operacija kao da nema kraja. će riječ eh, o jami bez dna u smislu unosa sredstava ukoliko nešto ne učinimo. Dakle, potrebni su diplomatski napori. Međutim, isto tako, Potrebno je usredotočiti se i na to da naši primatelji pomoći, odnosno djelovanja, učine što je potrebno. Potrebna nam je adekvatna oprema na vojnoj strani i treba nam je adekvatna suradnja svih država. Na kraju krajeva riječ je o oglednoj misiji Unije. Moramo je kao takvu i tretirati. Nakon događanja u Berlinu posvetio sam naročito pozornost e, raznim aspektima povezanim s ovim, uključujući mediteransku poveznicu. E, mi kao da nismo voljni u potpunosti se uključiti u području Sahela. Međutim, treba biti jasno da diplomatski napori kao takvi isključivi i sami po sebi nisu dovoljni. Kao što vidimo u novije vrijeme, potreba nam je diplomatski napor u kombinaciji s mogućnošću nametanja onoga što je nužno, što želimo. Postoje kritike prema Turskoj primjera radi s druge strane, međutim, Turska uspjeva provoditi svoje želje u dijelo koristeći vojne kapacitete. Trebamo ponovo promisliti o djelovanju u Sahelu. 4500 ljudi nije dovoljno, a ograničeni mandat za Sahelsku regiju također nije dovoljan. Smatram da mandat za Sahelske trupe treba iznova promisliti to u cijelosti. Također, trebamo razgovarati s vojnim osobljem kako bismo došli do optimalnog mandata. Izrazio sam nekoliko gledešta. Ne tvrdim pritom da sam stručnjak za ovo pitanje i situaciju. Jednostavno Analiziram mišljenje revizorskog suda i mislim da možemo iz toga izvući određene zaključke ukoliko pozorno to izvješće pročitamo. Čini se da to izvješće vrlo jasno naznačuje kako zapravo gubimo novac. Pitanje je sada dakle koliko još novca i koliko još desetljeća želimo gubiti. Jer kako stvari sada stoje, očito je da ne idemo u pravom smjeru jednostavno zadržavamo status quo. To postojeće stanje koje zapravo ne koristi ni zemljama Sahela ni nama. Hvala lijepo. Hvala. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Prije svega želim zahvaliti govornicima na informacijama koje su nam pružili. Vaše djelovanje je vrlo važno a i odnosi se na vrlo važan sektor gdje se suočavamo s itekako značajnim rizicima. Moje pitanje je sljedeće. Prošli tjedan u Strasburu potvrdili smo izvješće na temu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Riječ je o izvješću kolega izvjestitelja i ja imam pitanje u vezi s tim izvješćem. Naime, pitanje je sljedeće. Koja je vaša reakcija na točku 35. Također, da vam ujedno i pomognem u odgovoru. Citirat ću, opisati što smo zapravo odobrili i što smo zaključili u Strasburu. Evo, u ovom kontekstu. Europska služba za vanjsko djelovanje nije pripremila odgovarajuće pokazatelje za praćenje ishoda EUH-a p-a u Maliju praćenje i procjena aktivnosti misije bile su neadekvatne i nisu bile pripremljene na način koji bi bio optimalan. Koji, ko, kako izgleda vaša reakcija na ovu vrlo važnu točku u izvješću koje smo prošli tjedan u Strasburu usvojili? Hvala lijepo. Puno hvala. Hvala na izlaganjima. E, pa vi ste situaciju prikazali e, kao vrlo tmurnu. Iako je prije nekoliko godina izrađena strategija, ostavili ste dojam da se situacija nije poboljšala. I kao što Einstein rekao, E, stalno ponavljati isto, a pri tome očekivati drugačiji rezultat je ludilo. Dakle, pitanje je ovo. Smatrate li da je vojno rješenje moguće ili smatrate da je potreban drugačiji pristup? Ako sam dobro shvatio, kažete da su te države u tako slabom i ranjivom položaju da je to naravno plodno tlo za džihadiste i slične njima. Ako se ta situacija ne riješi, ako razina siromaštva u tom e, području ne bude bolja, hoće li biti teško postići vojno rješenje? Hvala. Dakle, imamo veliki broj pitanja i ja bih e, se željela dotaknuti neke od tih tema. osobito premalo financijskih sredstava za misiju je tema. E, da li je riječ o pomanjkanju osoblja, da li je riječ o opremi e, koju treba dati e, trupama koje obučavamo i kako Europski mirovni fond može pomoći u tom smislu. Postoje li još neke europske zemlje koje bi mogle sudjelovati? Dakle, možda bismo mogli dobiti e, više informacija. Aha, također, e, operacija u Takubi me osobito zanima. E, postavljeno je pitanje vanjskih partnera koji bi mogli odigrati pozitivnu ulogu. Čuli smo kritike eh, operacije u Sahelu i financiranju, je li eh, ono što je obećano doista ostvareno. Zatim na terenu možda ima drugih aktera koji možda ne dijele naše prioritete. Prvo ću daći, dati riječ eh, gospođi Markusen a onda ćemo ići redom. Hvala, puno hvala. Ovo su vrlo dobra pitanja. Počet ću sa pitanjem o strategiji koju imamo već od 2011. godine, a sada preispitujemo tu strategiju a i naša rasprava s vama danas e, će tome doprinijeti. Dakle, dvije bitne promjene do kojih će doći, a s kojima razgovaramo sa zemljama G5 Sahela, je da oni trebaju shvatiti e, situaciju. Dakle, e, u Maliju postoji mirovni proces, a sada Burkina Faso, Faso Čad, Mauritanija, svi imaju vlastite izazove ali ja sam bila na sastancima sa visokom predstavnicom nekoliko puta gdje smo jasno rekli tim vladama da trebaju djelovati Zajedno s njima smo identificirali posebno ranjiva područja. Ako pogledate povijest Sahela, uvijek su postojala golema područja e, kuda nitko ne prolazi, ali neke skupine su se fokusirale na ta mjesta gdje država nije toliko prisutna zemlje G5 e, moraju ući u ta područja. E, neće biti dovoljna samo sigurnost e, jer ti ljudi jednog dana su normalni građani, a drugi dan već sudjeluju u tim skupi, u aktivnostima tih skupina. Dakle, Možda će general malo više o tome reći. da potrebne su reforme, treba podržati vlade u provođenju tih reformi i trebamo a o tome ćemo govoriti na konferenciji Ožujku, odrediti koja su to zemljopisna područja gdje se treba više učiniti, e, kako u sigurnosnom smislu, tako i pružajući humanitarnu pomoć i razvojnu pomoć. Postavljeno je konkretno pitanje o mirovnom procesu u Maliju. 19. je održan sastanak, dakle prije samo nekoliko dana i taj sastanak je najavljen kao povijesni jer se nisu sastali pet mjeseci. E, sad su tamo bili Alžirci e, sa ministrom jer kao što znate e, Alžirci predvode taj proces. Bilo je pet ministara iz Malija. Oko Kidala će se ponovo angažirati, a predviđa se i veći broj e, inicijativa za razvoj na sjeveru. No kada je riječ o preispitivanju strategije, to je sada glavni prioritet i važno je i to što sada čujemo što vas brine. I na kraju migracija. Ja sam bila veleposlanica Danske u Burkinu Faso prije puno godina. Puno toga što se događa u toj regiji je međusobno povezano. Dakle, dijelom su problemi migracija vezani uz e, nezakonite načine na koji ljudi zarađuju za život. Znamo da tu postoje neke rute, jedan dan e, se krijumčare oružje, e, drugi dan ljudi. To je sve povezano. Mi surađujemo s Malijem i s Afričkom unijom da u Maliju eh, uspostavimo observatori kako bismo saznali više o migracijskim rutama eh, u tom dijelu Afrike. Eh, I na tome se sada radi. Postoji niz kriza u ovom trenutku i zato, zato je važan integrirani pristup. Hvala. A sada riječ dajem e, generalu Pulkinenu. Hvala, ali da bih odgovorio na pitanje o angažmanu SAD-a, to je zabrinjavajuće budući da se sigurnosna situacija pogoršava, a neprijatelji uzimaju u obzir i iskustva izvana. Dakle, potrebna nam je potpora Amerike. U nedelju ću otputovati u SAD i to će biti jedna od mojih ključnih poruka njima. Nemojte to zaboraviti. E, riječ je i o transatlantskoj sigurnosti, ne samo o sigurnosti Europe. Kad je riječ o misiji i o protivnicima, proliferacija stranih boraca će s vremenom doći i do Sahela. Već vidimo naznake toga. E, dakle, protivnici brzo uče njihove e, taktike i postupci su dobro razvijeli razvijeni. Oni su učili u Siriji, Iraku, Afganistanu i naravno to je zabrinjavajuće. Jer time se dovodi u pitanje e, kredibilitet lokalnih snaga koje se trebaju nositi sa E, vrlo dobro opremljenim i vještim džihadistima. Isto tako i lokalni ljudi Mladi su frustrirani, nema radnih mjesta, državna vlast je slaba ili nepostojeća e, i to daje prostor džihadistima za novačenje. oni to rade na način kako je radio ISIS u Siriji i Iraku, e, pozivaju mlade. I to je naravno također zabrinjavajuće. E, kakvi su izgledi za misiju u Maliju? Slažem se s vama da rezultati nisu bili dovoljni e, tijekom zadnjih sedam godina našeg angažmana. Međutim, situacija se promijenila zadnjih tri ili četiri godina. E, to je dovelo u pitanje naš sadašnji mandat. No, ono što smo do sada već uložili je dobra investicija, a e, Evropska unija e, ima jako dobru reputaciju. E, nema nikakvih demonstracija ili protesta protiv njih. Ali to je dijelom i zbog činjenice da ne sudjelujemo izravno u borbama. E, jer to je recimo dovelo do demonstracija protiv Ujedinjenih naroda, na primjer. Kako možemo odgovoriti na situaciju koristeći instrumente koji su nam na raspolaganju u Europskoj uniji. Potreban je integrirani pristup. Rekao bih da ne postoji vojno rješenje e, u tom dijelu Afrike naše vojne aktivnosti moramo e, moramo spojiti sa drugim aktivnostima Europske unije. U tom smislu mislim da je naš mandat dovoljan. Samo kad biste malo produbili potporu Mislim da je to kratkoročni, a možda i dugoročni odgovor na pitanje kako poboljšati našu učinkovitost. Imamo ljudske resurse, sposobnost Evropske unije kad je riječ o snabdjevanju opremom e, se poboljšava, na primjer mirovni fond e, će uvelike e, popraviti situaciju. Dakle, nije jednostavno moramo imati pristanak svih država članica i svih zemalja G5 Sahel e, koje trebaju prihvatiti našu pomoć. Burkina Faso je država e, koja će svakako trebati bilateralnu potporu i moramo razmisliti e, kako možemo proširiti vojnu potporu etema tamo to će biti potrebno. Hvala. E, puno hvala. E, želi li admiral nešto dodati? Prije nego što spomenem potrebe oružanih snaga, ja bih pojasnio neke stvari. Rekli ste da e, stanovništvo Sahela e, nije raspoloženo e, pozitivno prema francuskim trupama, ali zapadne trupe su nešto što je tamo dobro došlo jer donose sigurnost, postoji poštovanje prema njima. Možda postoje neki prigovori, ali to e, nije odraz e, mišljenja cijelog stanovništva Malija. Ako pogledate političku agendu i medije, ono što mi e, čujemo nije u stvari ono što se u stvarnosti događa. Dakle, mislim da je mudro, a ne ludo ustrajati. Moramo ustrajati u borbi protiv džihadizma i terorizma. To je dugoročna borba koja nadilazi političke aspekte. E, Biće potrebno nekoliko godina da se stabilizira regija, e, da se bori protiv džihadističkog terorizma. To je dugoročna borba i potreba nam je globalan pristup. Kada je riječ o posljedicama mogućeg povlačenja Amerikanaca ili potrebama kad je riječ o terorizmu, moramo uzeti u obzir e, vojni aspekt. Postoje mogućnosti djelovanja na temelju političkih procesa donošenja odluka ovisno o tome što se odluči. Recimo, možemo se uključiti u operaciju Barhan ili dati logističku potporu, zračni prijevoz, medicinske službe, možemo obučavati e, trupe za europske vojske postoji veliki manevarski prostor za angažman u Maliju. Ono što želimo jeste e, da sudjeluju razne države na različitim razinama, ovisno o njihovim mogućnostima. Ako, na primjer, ne govorite francuski, svejedno se možete uključiti. Postoji prostor za sve nas, za specijalne snage, E, dakle neke evropske zemlje se žele uključiti u te specijalne snage. To su snage koje će pratiti malice u njihovoj borbi protiv terorizma u regiji, posebno blizu E, granica sa Nigerom i Burkina Fasom e, te snage, dakle u Takubi će raditi ono što znaju raditi. Oni će e, osnažiti snage Malija kako bi izišli iz kampova i napadali teroriste kada je riječ o sredstvima, nećemo komentirati e, politiku. Ako Amerikanci odu, u evropske snage će biti potrebnije nego ikada. Treba će nam e, transport, e, zrakoplovi, dronovi, Evropske snage imaju te stvari, to nam je dostupno. To može biti dijelom integrirane potpore, e, ali to ovisi o političkim odlukama. Biće prilično jednostavno te vojne resurse e, uključiti u naše napore kad je riječ o tome što je doista potrebno, jesu li to ljudski resursi, pa to je cijeli niz stvari. Zapadne snage, poput snaga Sahela, bi mogle biti učinkovite protiv kompleksnog neprijatelja, ali potrebni su nam vojnici koji su obučeni, motivirani, koji su opremljeni koji imaju e, zapovjednike koji su obučeni i e, trebaju e, djelovati na terenu, ne samo sjediti u kampovima i bježati od neprijatelja. Trebamo cijeli niz stvari, ne samo financijsku pomoć već ljudske resurse. Riječ je o kombinaciji svega što čini kvalitetu jedne vojske. Nadamo se da će tako biti i sa vojskom Sahela u budućnosti. Mogu samo komentirati Francuskoj, Belgiji i Španjolskoj. Ako usporođujem eh, vrijeme eh, mi smo se krajem 2017. uključili eh, u razgovor s Francuzima o tome da Estone sudjele u Barkaneu i europske nacije su bile sve bile zainteresenije za to. Mi smo sa drugima podijelili informacije o tome kako se uključiti u Barkane, jer to je isključivo francuska misija. Tu se, to se radi bilateralno mi smo informacije i iskustvo podijelili sa ostalima koji su, za, zainteresirani za to i e, zaista smo optimistični po pitanju europskog sudjelovanja u e, Barkane. Gospodine Danžan, želite dati e, dalje još nešto komentirati. Hvala i htio bih e, reći da je zanimljivo kako je Estonija postupila. To je evropski način djelovanja. Svi E, shvaćaju da Estland nije blizu, e, da Estonija nije blizu e, Sahela. Ipak Estonija se uključila jer ne možemo tražiti solidarnost od naših partnera, a da sami ne preuzemo dio tereta odgovornosti za opću sigurnost i to zaista smatram lijepim primjerom za Europu. Hvala. A što se tiče EUTM-ove misije, čujem da e, su u Maliju neke zemlje članice malo povučenije radi e, jezične barijere i druge zemlje kažu da nemaju vojno osoblje koje govori francuski jezik, a ovaj argument se čini razumnim, no postoji problem Evo recimo vracimo se na Somaliju, tamo je bila slična EUT misija e, sa sličnim problemom e, i sedam europskih zemalja je e, sudjelovala. Nemojte sad reći da se ne može tako ići i u Mali jer ove žene koje, zemlje koje ne žele sudjelovati u misiji mali ne žele ni e, u misije na, u drugim zemljama. To je krivo shvaćanje solidarnosti. Hvala. Mm, e, hvala na zanimljivim e, komentarima ovo prije podne i pozdravljam sve koje sada odlaze i imamo malu pauzu i onda ćemo ići na temu e, stanja u Burkini Faso. Chers collègues, je vous propose que nous reprenions la séance. Drage kolege, predlažem nastavak eh, sjednica. Hvala eh, eh, generalu Polkinenu i kolegama koji su se danas nama obratili ovo pripodne. Sada ću uključiti kolegu Lebovića na Skype-u. On je zadužen za Borkinu Fasu i radi za vijeće e, Europe, gdje, jer e, u Burkini Faso se sada situacija vrlo pogoršala. E, jutro smo imali napad u kojem je stradalo oko 30 civila je ubijano E, to je masakar, masakr koji se nastavlja na niz takvih e, sličnih e, masakra u mnogim mjestima Burkine Faso. Učenici se demotiviraju da idu u školu, stanovnice se plaše, zemlja doživljava sustavne pokušaje destabilizacije E, slično smo vidjeli nešto i u Maliju, no ovdje je situacija još gora. E, doprinos Evropske unije e, je takav da u Burkini Faso imamo niz osoblja području vojne sigurnosti, ali e, razvojne pomoći i izdvajamo značajna sredstva za e, razvojnu pomoć ovoj e, zemlji. No, usprkos tomu, čini se da vlasti u Burkini Faso su bespomoćne s obzirom na rastuće nasilje. Kolega Lebović jeste li na vezi, molim vas, e, e, obratite nam se i pomozite nam e, da shvatimo uzroke situacije u Burkini Faso i možete li nam reći svoje mišljenje o perspektivama ove zemlje za budućnost? Jer ove godine su tu izbori i hvala na što ste me pozvali e, na, da vam se obratim. Ja, nažalost, ne mogu biti danas u Briselu, u New sam, ali bih vam dao pregled sigurnosne situacije u Burkini Faso. E, ovaj tjedan smo još imali jedan E, masakr u provinciji San Matenga e, i u zemlji je proglašeno 48-satno žalovanje, a 2019. je bila iznimno krvava godina u kojoj je ubijeno i oko tisuću ljudi, uključujući stotine vojnika. Sigurnosna situacija u Burkini Faso je sve gora i e, e, posebice e, od dolaska džihadističkih grupa nakon 2015. 2016. i to se dogodilo nakon pada komparoreovog režima i dolazilo je do uhićenja, no E, e, imamo sada e, posljedice džihadističkog preuzimanja Sjevernog Malija 2012. Zatim tu su razni pokreti koji pokušavaju se dočepati i pojaviti se u Burkini Faso poput pokreta za jedinstvo Ansar Aldina, Ansarul Islam skupina. Na tromeđi Burkine Faso, Nigera i Mali je e, došlo do pojave religijskog vođe Dikoa e, koji e, on je bio u zatvoru u Maliju i on je džihadistički vođa, njega naslijedio o, mlađi član koji se zove Jafar i, i on je jedan od vođa glavne džihadističke skupine u Sahelu islamska država e, je propala, no oni se sada e, više približavaju i pridružuju ovakvim skupima nama u Sahelu. E, vidimo mnogo područja koje je zauzela islamska država, sve su džihadističke skupine napadale istočne dijelove, istočne dijelove zemlje i gdje su i rudnici e, zlata. E, to je potencijalno opasno jer se može e, može suko proširiti i na zapadnu Afriku i zato se Burkina Faso smatra prijelazom i sukobom koji na mala vrata može doći do zapadne Afrike. Napadni, napadali su ne samo vojnici, već e, i izbjeglice, vjerski vođe i posebice skupine kr kršćana. E, tim napadima se želi oslabiti e, moć države, ali i ojačati džihadističke skupine. Oni e, vrše e, odmazde nad civilnim društvom i e, tu su i doze tradicionalni lovci, odnosno skupine ljudi koji se samo organiziraju u zaštitu, zaštitne grupe. Posebice su ugrožene neke skupine poput Kulanija i to je, zbog toga je porastalo nastao, nastalo nasilje i u na tromeđi u ovoj regiji imamo, postoje rizici od stigmatizacije cijelih etničkih skupina koje uopće nisu uključene u ove sukobe e, džihadističke skupine u Burkini Faso e, e, uključuju borce iz raznih etničkih skupina Burkine Faso, no e, imamo i druge skupine koje rastu, e, stvaraju se milicije. Dakle, tu nisu uključene samo džihadističke e, skupine, već i lokalne vojne jedinice, borbene jedinice koje na lokalnoj razini i tu su razni dobrovoljci Uh, i to je veliki uh, rizik jer um, se time širi uh, začarani krug nasilja i pakla i dobrovoljci u sigurnosnim operacijama mogu zaista donijeti dosta štete i opet izazvati odmazdu džihadističkih skupina i još veću štetu. U tom kontekstu jako je važno da Unija ima na umu nužnost političkih aspekata i aspekata upravljanja u ovom bavljanju sve gorom sigurnosnom situacijom. U tom kontekstu poticajno je vidjeti neke preporuke sa samita u PAU gdje su uključene neke francuske intervencije, intervencije Unije, gdje se ne pokušava samo e, dati obuku snagama na terenu, nego i pratiti ih na tom terenu a to je jedna od preporuka koje imamo na raspolaganju već neko vrijeme. Nije riječ samo o nečemu što pomaže obuci, nego to praćenje može pomoći u sprječavanju zločina prema civilima. Međutim, u Burkini Faso, kao i Maliju i Nigeru, bolja edukacija sigurnosnih snaga i poticanje povratka nisu dovoljne aktivnosti. U slučaju Burkina Faso treba uključiti i reformu pristupa države upravljanju, a to je nešto što međunarodna zajednica ne smije izgubiti iz vida kako se bavimo naporima suzbijanja sve gore sigurnosne situacije i poboljšanja političkog okoliša u Burkini Faso ali i u široj regiji. Dakle, postoji potreba među ostalim i da država djeluje bolje, ne samo u pružanju usluga, nego i u aktivnom i drugčijem načinu rada kako bi se eliminirali pozadinski uzroci nastanka ovih skupina. Hvala lijepa i radujem se vašim pitanjima. Euh, Hvala vam lijepo na ovom pregledu situacije. Pozabavila bih se nekim drugim temama koje se tiču sigurnosti Unije. Unija radi u Sahelu nastojeći poboljšati prekograničnu suradnju i međunarodnu suradnju i djelovanja u tom kontekstu. Međutim, suradnja između Unije i Burkina Faso prilično je ograničenog karaktera. Sada bih zamolio gospodina Markusa da preuzme riječ. Naročito nas zanima vaše gledište u pogledu postojećeg stanja, a isto tako i u pogledu kapaciteta Unije da djeluje u Burkini Faso. Dakle, što možemo učiniti i na koji način? Gdje postoje prilike, a gdje postoje prepreke? I hoće li doći do boljeg prihvaćanja naših snaga, odnosno djelovanja u Burkini Faso. Hvala vam lijepa na prilici da vam se obratim, hvala i na informacijama koje smo čuli. E, jedan komentar samo na temu povezivanja sa ovim što smo do sad čuli. Ovo cijelo pitanje etničke pripadnosti bitno je, pa tako i u Burkini Faso. Naša analiza je takva da fulani zajednica e, ima pozadinske sukobe, odnosno sukobi koji postoje od ranije zloupotrebljavaju se. A isto tako zapravo klimatske promjene predstavljaju itekakvu silnicu na terenu pogoršanja stanja. Budući da imamo vrlo oskudne resurse koje postaju sve oskudnijima i to onda čini stvari sve težima za nomadske stočare, odnosno ljude koji se bave tradicionalnim aktivnostima. Sve je to i takav razlog za zabrinutost, toliko je bitnija solidarnost koju Unija pruža Burkini Faso. Riječ je o zemlji e, koja je bitna. Niz puta razgovarali smo o Sahelu i povlaka Maliju, Međutim, Burkina Faso je sastavni dio ove analize i značajna tema našeg fokusa. Iz političke perspektive dosta je zabrinjavajuće da e, imamo određena zbivanja unato činjenici da postoji puno iskustva među liderima. Dakle, s političkog i sigurnosnog gledišta znat značajno je bitno uvidjeti karakter prijetnji s kojima se suočavaju. Uglavnom, puno je tu aspekata, odnosno tema o kojima možemo govoriti, pa i u kontekstu promjene e, režima. Međutim, e, puno smo toga napravili kao Unija. Puno toga smo napravili u smis, i u političkom smislu. Imamo jednu milijardu ulaganja od 2014. do 2020. što je prilično puno. E, imamo i proces regionalizacije o čemu nam vojni stručnjaci mogu više reći, e, što znači da kroz mehanizme koje imamo na raspolaganju možemo učiniti nešto u Burkini Faso, ali i u političkom smislu postoji podrška. E, kad pogledamo rezultate i neke konkretnosti Burkine Faso, oni su bili vrlo brzi, imaju jednog od najboljih ministra financije u regiji, što je prilično bitno. Dakle, E, izumili su, osmislili nešto novo e, što se može koristiti i drugdje uključujući i u sjevernim regijama. Riječ je konkretno o razvojnom instrumentu gdje Ministarstvo financija, odnosno vlada, mogu zapravo izravno upravljati razvojnim e, mogućnostima i usmjeravati to u ranjive terene, odnosno u ranjiva područja. To želimo vidjeti u regiji u miri. Dakle, to je jedna od pozitivnih stvari koje možemo uočiti. Također, bili smo u mogućnosti poduprijeti razmještaj snaga u istočnom dijelu zemlje gdje postoji, kao što mnogi od vas vjerojatno znaju, u graničnim područjima i kraj tamošnjeg značajnog nacionalnog parka niz problema. Isto tako mobilizirali smo istražne jedinice, pripremili baze za napredne operacije, odnosno za izvidnice i dio toga bit će operabilan od 2020. nadalje. Dakle, s jedne strane postoji ova naša današnja rasprava o integriranom pristupu, međutim povrh sigurnosnih aspekata i takako smo uključeni i u razvoj. na kraju, kad je riječ o Burkini Faso, mi politički radimo kako bismo osigurali političku pozornost i angažman vlade u ovim konkretnim ranjivim zonama postoji nešto konkretno što bih željela reći. Kad govorimo o sigurnosnom sektoru, odnosno o suradnji s njim, niz država članica to je već e, i uvidjela. E, riječ je o značaju poštivanja vladavine prava i ljudskih prava. E, naime, ono što možemo vidjeti i u drugim zemljama u regiji, puno toga je učinjeno kako bi se definirale scheme, odnosno mehanizmi ljudskih prava, kako bi se moglo djelovati na adekvatan način, jer da kako, ako sigurnosni sektor da tako kažemo, nije percipiran od strane lokalne zajednice kao izvor zaštite, onda imamo problem pred sobom. Za Europsku uniju i promidžbu europskog načina, odnosno pristupa, ovo pitanje vladavine prava i ljudskih prava je iznimno je bitno i na tu temu imali smo dosta obuka. E, nadalje, izrazili smo i političku zabrinutost da predsjednik po svoj prilici, kako se čini, omogućuje dopušta naoružavanje civila u ranjivim regijama. E, to nam je u žiži interesa, to pozorno pratimo i to je također značajno pitanje kojeg smo itekako svjesni. Što se naših humanitarnih djelovanja tiče, naši humanitarci mogu, mogli bi puno reći na tu temu. Sada imamo 600 tisuća interno osoba samo u Burkini Faso i to je velika stvar značajno pitanje za zemlju poput takve. S druge strane, međutim, postoji političko razumijevanje vlade koja sada stupa na scenu i mi pokušavamo surađivati s njima. E, iznimno ozbiljno, na iznimno ozbiljan način imajući u vidu izazove koji su to pred nama, imajući u vidu također i političko liderstvo i nastrojenost e, tih vodećih ljudi. Hvala lijepa. Generale, imate riječ. Hvala lijepa. Budući da smo već čuli e, u znatnoj mjeri sveobuhvatno gledište kad je riječ o sigurnosti, to nam je pružio prvi govornik. Ja bih se u većoj mjeri okrenuo pitanju uloge Unije u vojnom pogledu, dakle što možemo u tom kontekstu učiniti. Pogledajmo najprije značajno pogoršanje sigurnosti. Od 2016. nadalje tijekom svog mandata uočio sam eksponencijalno povećanje određenih e, problema kao što možete vidjeti na kartama i na ekranu. 2019. dakle prošle godine imali smo više registriranih smetnih slučajeva u Burkini Faso nego u Maliju. Dakle, u pitanju je i značajan brojčani podatak i kao što vidite na karti nije riječ o nečemu što je bilo koncentrirano samo u sjevernom dijelu zemlje. Pogođena je zapravo cijela zemlja. I jučer, odnosno sinoć, imali smo incident koji se dogodio u središtu zemlje. Svoj prethodni briefing s gledišta obuhvatio sam na određeni način i spomenuo sam da mi zapravo promatramo afričko područje u cijelini, e, što podrazumijeva i subsaharsku regiju i poveznicu s Europom. Riječ je i o tradicionalnoj ruti krijumčarenja, odnosno prije toga tradicionalnoj ruti trgovanja, međutim svakako postoji poveznica u smjeru mediteranske regije. Mi međutim nastojimo to promatrati kao cjelovito područje od interesa, pa iz vojnog aspekta. Dakle, umjesto da promatramo individualnu zemlju po zemlju, trebamo uzeti u obzir regiju u cijelini, odnosno u ovom konkretnom kontekstu današnje rasprave trebamo promatrati regiju Sahela. Tu je izazov izbjeglica, interno raseljenih osoba, gdje brojke se povećavaju na 500 tisuća. Imamo dakle humanitarnu krizu na dijelu. Postoje dvije islamističke, odnosno džihadističke skupine. S jedne strane džin, što je zapravo sastavni dio al kaide a imamo i podršku Daješu koja raste diljem Sjeverne Sahare. Dakle, radi se o iznimno značajnim protivnicima. S druge strane postoji poveznica prema Bliskom istoku i drugim dijelovima Afrike. Otud i taj izazov koji oni predstavljaju, budući da s taktičkog i strateškog gledišta nije nimalo jednostavno raditi protiv tako u nekim pogledima naprednih protivnika. Postoji poveznica s terorizmom i protuzakonitim aktivnostima. E, povećanje rudarenja zlata e, nije nešto za što je zaslužna samo vlada, to i u znatnoj mjeri pod kontrolom tih grupacija. Međutim, tu je i drvna građa, bijelokost, e, skrimčarenje droga i tako dalje i sve to daje prihode terorističkim grupama to su i međuetnički skup, sukobi, odnosno napetosti. Slično kao u Maliju, što smo već i čuli. Dakle, situacija s druge strane granice izazovnog je karaktera, isto vidimo i u središtu Malije, e, tako da tu treba također uzeti u obzir i pitanje granica u kontekstu terorističkih aktivnosti. E, naša procjena stanja, kad je o situaciji riječ i o e, mogućem razvoju situacije ove godine, je sljedeća. E, ukoliko ne bude dovoljno vlastitog djelovanja Burkine Faso uz potporu međunarodnih aktera, kolaps je moguć. To je i razlog zašto se sada odvijaju rasprave u okviru mandata misije obuke Unije E, zašto smo krenuli s time u kontekstu Burkine Faso. Kad je riječ o aktualnom mandatu za te mali, imamo pruženje potpore Burkini Faso kroz e, razne oblike djelovanja. Međutim, e, neke stvari nemoguće učiniti jer jednostavno nemamo pravnu osnovu čak i za pružanje, odnosno slanje savjetnika u sjedišta to međutim nije dovoljno. Mislim da trebamo proširiti djelovanje na način da uključujemo savjetodavnu podršku i podršku obuke, kako smo to učinili drugdje. Svakako, na temelju Malija naučili smo što bi bilo dobro učiniti. Jedno pitanje kojem bih se pozabavio jest e, obuka i savjetnici. Međutim, e, s druge strane tu je i pitanje oružanih snaga i njihove organizacije i u Maliju i u Burkini Faso. Radi se o iznimno izloženim akterima e, u pogledu incidenata. Imali su goleme gubitke u nekim aspektima i do 90% jer jednostavno nisu se u stanju braniti. Međutim, i struktura kao takva nedostaje. Dakle, trebale bi im veće jedinice, trebale bi im lokacije na temelju kojih se mogu bolje braniti. Dakle, što tu EUT može učiniti? Postoje dvije mogućnosti. S jedne strane, postoji mogućnost pod pretpostavkom odobrenja države članice da se proširi mandat e, u odnosu na mali. Postavlja se pitanje trebamo li mi biti trajno nazočni u Uga, Dugu ili drugdje. No naravno to ovisi o mandatu koji nam daju eventualno države članice. S druge strane, naravno na temelju odobrenja burkinske vlasti možemo djelovati tamo. No, e, svojno što bilo bi djelotvornije ići izravno tamo i biti, imati trajnu nazočnost i početi s obukom i sa savjetodavnim uslugama. Hvala vam lijepa. Hvala, sada krećemo na pitanja. Riječ ima predstavnik Pučana. Hvala vam lijepa. Gospođa predsjedavateljice, slika je neugodna, ali ne iznenađujuća. Dakle, znamo da je situacija krhka, postoji rizik pogoršanja. E, žalim što u neku ruku opet ulazimo u spiralu gdje reagiramo umjesto da smo proaktivno nastrojeni. Trebamo dijeliti odgovornost. Naravno, odgovornost nose u određenoj mjeri i lokalni akteri. Pitanje za Endrua. Čini se kao da u regiji imamo tabu kad govorimo o džihadističkim skupinama. Mnoga lokalna tijela, odnosno vlade, i to već godinama, razgovaraju sa džihadističkim skupinama nastojeći ih izbaciti iz svojih zemalja. Burkina Faso imala je takvu politiku i pod prethodnom vladom. Radilo se o prilično složenoj mreži, ali u osnovi željeli su održati stabilnost na način da otkriju odgovarajući modus operandi suradnje sa određenim skupinama. Dakle, kad je riječ o tom pogoršanju situacije u Burkini Faso, u kojoj mjeri je to pogoršanje povezano s unutarnjim političkim previranjima, odnosno metodom djelovanja. Pritom ne želim podcijeniti odlučnost džihadističkih skupina. Vrlo često postoje veze u lokalnoj zajednici postoje ljudi koji se bave protuzakonitom trgovinom, oni imaju jednu ideološku agendu i odlučni su u provedbi svoje strategije, žele destabilizirati bilo pojedine regije, bilo zemlje u cjelini. Ne želim dakle to ignorirati, ni u kojem pogledu. Ali te poveznice mijenjaju se i sa političkim promjenama u Burkini. Hvala lijepa, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavateljice. Uvijek me dirne kad čujem e, situaciju u Burkini Faso i u Sahelu, ne samo zbog toga što potječem iz tog područja, nego i zbog e, stanja stvari kako je na terenu. Želim zahvaliti kolegi Donžanu koji je e, dao amandman za Burkinu Faso kao prijedlog, a sad ću se prebaciti na engleski budući da moja politička grupacija nije frankofona. Imam dva pitanja. Prvo za, za gospođu Rasmussen. Spomenuli ste da imamo 600 tisuća ljudi koji su interno raseljeni, te da je u pitanju iznimno složen problem za zemlje te vrste. Pitam se što mislite po time? Biste li mogli malo elaborirati? U čemu je zapravo razlika? Jer možda nas to može naučiti, možda iz toga možemo naučiti kako bolje baratati tim problemom. Također, govorite o utjecaju siromaštva. Biste li mogli u tom kontekstu podijeliti komentare s nama? Jeste li uočili kakvu evoluciju u tom pogledu s obzirom na činjenicu da je bilo i suša i siromaštva tamo i prije ovih problema. Dakle, imate li podatke možda koji bi ukazivali na kakvu korelaciju i općenito na koji način se razvijalo stanje i mijenjalo u tom području. Drugo pitanje upućeno je uvaženom generalu. Spominjali ste neke lekcije koje valja naučiti iz situacije s kojom se suočavamo u Maliju. Prvo bih rekla sljedeće. Iz mog iskustva i na temelju onoga što čujem, Francuzi su bili prilično usamljeni u Maliju i kad god bismo razgovarali, pa i s ljudima u ovom parlamentu, o situaciji u Sahelu ili u Burkini Faso, a imala sam inače i grupu studenta koji su me posjetili prošli tjedan i jedan od njih me pitao Zar nije svojevrsna paternalizacija pokroviteljski stav na takav način postupati. Dakle, imajući u vidu, to ljudi ne treba smatrati krivima za nešto za što nisu krivi. Potrebno se usredotočiti na sigurnosni aspekt. Mi Često govorimo o tome što treba učiniti, treba li nešto ili ne. Naravno da određene stvari trebamo učiniti. Trebamo osigurati sigurnost ljudi u pogledu, odnosno u svjetlu te e, situacije. Burkina Fas, e, sekularna zemlja i vrlo je čudno da stoga imamo džihadističke skupine. Moj kolega Danšan govori o tabu. Međutim, to nije tabu samo tamo. Tabu je i u Europi govoriti o džihadističkim skupinama. No ako ne nazivamo stvari pravim imenom. ne možemo riješiti probleme. Stoga trebamo neke razgovore održati. Konkretno pitanje bi bilo sljedeće. Kad govorite o tome da možemo naučiti određene stvari u smislu buduće implementacije, govorite i o povećanju prihoda iz rudnika zlata što koristi vlada, ali isto tako i zločinačke organizacije. Možete li to malo više elaborirati? također, što učiniti? S obzirom činjenicu da neka kompanije koje djeluju u sektoru e, rudarenja pozitivno utječu na proračun Burkine Faso. Kako dakle uravnotežiti ta pitanja i kako konkretno provesti u dijelo mjere, što nije nimalo jednostavno, kako bi se e, te rudarske kapacitete zaštitilo od opasnosti u području. I posljednje, ali ne i manje važno, postoji pitanje žena jer znamo što se čini ženama tamo gdje džihadisti dobivaju na snazi. Vidjeli smo to u Libiji i Iraku. E, vidimo što se događa ženama i to je iznimno zabrinjavajuća stvar. Dakle, što ste uočili na terenu u tom kontekstu? Hvala lijepo. Merci. Uh, pour le groupe Renew Europe. Hvala. U ime kluba Renew Europe hvala iz svih informacija koje smo čuli vidimo da raste destabilizacija. 2019. godina je imala vrhunski broj smrtnosti napada regija koje e, su zauzele paravojne postrojbe i ne vidim nikakve suprotne tendencije da se situacija poboljšava. Dakle, smatram da je logično da je Burkina Faso tražila vojnu potporu da bi se nosila sa tim tendencijama. Dakle, to je vrlo jasno. Možda bismo mogli biti dijelom ovog žalosnog procesa i na godinu ćemo možda čuti još gore statistike i još gore e, vijesti o e, većoj prisutnosti protivnika u Burkina Fasu. E, dakle, koja je alternativa misiji CSDP Hoćemo li samo izvješćivati o statistikama ili ćemo pravovremeno nešto poduzeti i e, donijeti neke konkretne odluke, a ne samo podržavati vladu i ljude Burkine Faso izjavama i e, političkim e, djelovanjem. Dakle, meni se čini da je potrebna akcija. Koje su alternative? Hvala, gospodin Galer, za pučane. Hvala, pa iz opisa situacije eh, našeg gosta kog vidimo na ekranu. Da li biste govorili o eh, propasti e, općenito upravljanja u toj zemlji e, koliki dio e, države nadzire učinkovito vlada, na primjer da li se isplaćuju plaće u udaljenim regijama, da li se država općenito raspada ili još postoji nešto na čemu se može nadograditi ako bi postojala politička volja i potrebni resursi da li bi oni koji upravljaju zemljom e, trebali podršku europskih zemalja ili europskih institucija kako bi potisnuli te džihadiste, koliko je u stvari potrebno. Ako nam nije jasno na koji način e, se te strukture mogu eliminirati, ako ne kažemo jasno što je potrebno, onda nećemo postići rezultate. Kao što je rekao kolega koji je govorio prije mene, mi možemo nastaviti opisivati situaciju. Naravno da nije popularno slati e, vojnike u Burkinu Faso, ali hoćemo li jednostavno dopustiti da se stvari događaju i dopustiti drugima da preuzmu nadzor, pa to ne može biti rješenje. Dakle, koliko je ostalo od državnih institucija u Burkini Faso na čemu bi se moglo nadograditi nešto? Hvala. Hvala. Moje pitanje je slično prethodnim pitanjima. Kad čujemo e, ovu tmurnu ocjenu trendova i situacije, dakle e, slom državnih institucija, širenje džihadista i tako dalje i kad govorimo o, e, o misiji obuke, to ne zvuči proporcionalno izazovu. Dakle, pitanje je koliko ste optimist da čak i kad bi Europska unija e, donijela odluku da pošalje tamo misiju, e, koliko bi mogla zaustaviti e, pogoršanje situacije u zemlji i teško je zamisliti da bismo mogli donijeti stabilnost toj zemlji. Dakle, koji su razmjeri potrebne pomoći ako doista želimo e, poboljšati sigurnosnu situaciju? Koji je razmjer potrebne operacije koja bi to postigla? Hvala. A predlažem da se ponovo obrate govornici. Dakle, prvo ću sada dati riječ generalu. Dakle, odlično pitanje. Ja nemam sveobuhvatni odgovor na ta pitanja jer e, dijelom su moji odgovori u stvari nagađanja. Ako počnem e, od kriminaliteta, islamističkih e, skupina, pa jasno je da to postoji ne samo u Središnjoj Africi, već i u Somaliji i drugdje. Ne bih previše želio spekulirati, ali jedan od razloga bi mogao biti interes džihadista da se brzo šire i da e, dođu do prihoda. Ali pitanje je što učiniti i kako možemo podržati vladu Burkine Faso i e, njenim oružanim snagama. Ako pogledamo moj mandat koji je neizvršan, što znači da se moramo držati obuke e, i e, savjetodavne uloge bez operativnog angažmana ili potpore. Dakle, to je razlika između izvršnog i neizvršnog mandata. Ali ono što sam ja spomenuo je da smo iz Malija naučili što je potrebno učiniti. Ja sad naglašavam svoju misiju, ne ono što rade Ujedinjeni narodi i drugi moramo se približiti državnim strukturama, moramo pomoći domaćinima da razviju svoje strukture na taj način da budu pouzdane. Sada su previše raspršene. Dakle, to je proces A vi ste postavili pitanje koje je vrlo relevantno. Naime, pitanje je što Evropska unija može učiniti. Evropska unija može učiniti puno toga. Ali mi ovisimo o državama članicama. Dakle, to je nešto što je datost. Međutim, ako možemo spriječiti pad vlade, onda trebamo izbjeći situaciju koja je postojala u Maliju prije deset godina, kada je samo intervencija Francuske spasila državu. Ne znam hoće li do toga doći, nadam se da ne, ali postoje načini e, stvari koje možemo poduzeti, ali mislim da je osnovno e, da vlada Burkine Faso prihvati e, pomoć. To je prva prepreka koju moramo premostiti. A možda je prihvatljivije ovo nuđenje mekih elemenata od e, robustne e, robustnog korištenja e, vojnog kontingenta. Iako je to možda potrebno. Situacija je vrlo složena i slažem se sa svima vama da trebamo učiniti više i kad je riječ o pružanju sigurnosti. Dakle, potrebno je razmotriti mandat. Hvala. Gospodin Markusen, odnosno gospođa Markusen da li još uvijek postoji dijalog s oružanim skupinama i lokalnim stanovništvom u Burkini Faso. Predsjednik je jasno rekao da neće imati istu vrstu suradnju kao i prethodni predsjednik, no mi podržavamo posredničke aktivnosti u nekim od tih regija no definitivno na najvišoj političkoj razini e, to je stajalište. Postavljeno je pitanje o 600 tisuća e, interno e, razmištenih ljudi, odnosno prognanika. Dakle, Da, to svakako igra ulogu. Imamo 80 milijuna ljudi u Burkini Faso. U ovom trenutku Europska unija pomaže u toj regiji, ali znamo da će ti ljudi živjeti kod obitelji, ali da imaju vrlo malo resursa. Svjetska banka i e, drugi istražuju vezu između siromaštva i e, nasilja. No, brojke o napadima i nesigurnosti će svakako imati učinak. E, da li imamo slom državne uprave i koji su izazovi. Pa mi smo obavili niz analiza i mislim da u mnogima od tih zemalja da nismo imali e, snažnu financijsku potporu tim zemljama Pa mislim da smo odigrali važnu ulogu. No, ono što smo uvidjeli u POU je da e, čelnici iz tih zemalja u regiji kažu da je situacija izmakla kontroli. Dakle, to je vrlo ozbiljno. naš glavni fokus do konferencije 26. ožujka ovdje u Briselu je analiza potreba i e, praznina koje treba popuniti i to će nam pokazati e, što možemo učiniti kad je riječ o stabilnosti, obrani i stabilizaciji. Govorimo o regiji, o sektorima, je li riječ o policiji, je li riječ o nadzoru. Dakle, to je ono što Europska unija pokušava učiniti i kao što su mnogi rekli, kao što je rekla visoka predstavnica puno puta, vrijeme je e, osnažiti djelovanje. Europska unija mora biti spremna pojačati svoj angažman. Hvala. E, hvala. I sada gospodin Lebović. Dakle, pitanje e, političke naravi i mislim da Burkina Faso nije jedina zemlja koja je e, ispod stola se dogovarala sa džihadističkim skupinama. Dakle, svakako u Burkini Faso politički nemiri i e, poremećaj vojne hijerarhije te e, obavještajne e, službe svakako otežava situaciju ali svakako ljudi s kojima Burkina Faso pregovara